il presidente. Bonjour, bonjour madame. Monsieur.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 Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo dare un caloroso saluto alla Dobro jutro svima, da bih pozdravio gospođu von der Leyen, predsjednicu komisije, predsjednicu Bundestaga, predsjednika Schäuble, predsjednika portugalskog parlamenta, Eduarda Ferrara Rodrigueza, predsjednička Slovenske skupštine Ivara Zočića. I pozdravio bih sve sudionike na današnjem događaju. Dakle, predstavnike nacionalnih institucija, izvjestitelje sve redom i doista sa zadovoljstvom otvaram ovu konferenciju na visokoj razini međuparlamentarnu konferenciju o migraciji i azilu događaj koji zajedno sa predsjednikom Bundestaga gospodinom Schäubleom smo organizirali pod pokroviteljstvom njemačkog predsjedništva vijećem. A njima također ovim putem želim zahvaliti. Također pozdravio bih predsjednicu Europske komisije Ursula von der Leyen koja se intenzivno bavi pitanjima migracije i azila. Danas ćemo čuti doprinose još dvaju nacionalnih parlamenta. Pozdravio bih našeg, naše kolege Rodrigesa iz partnere u Trojci. I toplo zahvaljujem doktoru Vitorinu glavnom direktorom Međunarodne organizacije za migraciju. Hvala što je prihvatio naš poziv. Uvjeren sam da će se glasovi pojedinih parlamenta čuti jednako važno i jednako nam doprinijeti da pronađemo zajednički nazivnik kako bismo mogli ostvariti stvarnu europsku politiku o migraciji i azilu. Ovu konferenciju održavamo tek par dana nakon što je došlo do još jedna toliko mnogih tragedija na sredozemlju u blizini Italije. Italijanska obalna straža svaki dan spašava ljude iz tog dijela mora i vidjeli smo jednu istrpljenu želju, ženu na, na čamčiću gumenom do napuhavanja koja moli spasitelje da pronađu njeno dijete koje je izgubljeno na moru. Dijete je imala šest mjeseci, imamo mu je bila Jozef iz Gvineje i preminuo je nakon što je ukrcan na plovilo. Spašen je prekasno. Spomenuo sam ovo dijete jer kad govorimo o brojkama vezno uz tokove migracija, iza svih tih statistika su ljudi, ljudi sa svojim pričama, a ti ljudi i priče trebali bi biti u suštini svake učinkovite politike koja se bavi migracijom i azilom. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci mnogo smo razmišljali o potrebi da Europska unija razvije neovisnu strategiju za industriju, energetiku, obranu, sigurnost, digitalna pitanja i tako dalje, što će Europu učiniti globalnim dionikom, a ne nekom zastrašenom strankom, već nekoga tko je svjestan svoje snage. Bez sumnje ta snaga leži u gospodarskoj snazi, ali isto tako u snazi promicanja demokracije, prava i sigurnosti ljudi, dostojanstva, dostojanstva svake osobe. Postićemo vjerodostojna globalna sila koja će autoritativno moći dići glas ako učinimo ono što smo učinili u gospodarskom polju, ako pokažemo da smo spremni upravljati jednom od, jednim od najvećih strukturnih izazova s kojima se danas svijet suočava, a to je migracija i azil. Ako pokažemo da smo jedinjeni i da zajedno možemo upravljati vanjskim granicama, ne samo talijanskim, grčkim, španjolskim, ciparskim, malteškim granicama, ako uspijemo prihvatiti ljude koji traže zaštitu ljude koji od nas traže da se borimo protiv krijumčara i trgovaca. Ukoliko možemo vratiti s dostojanstveno one ljude koji tu ne mogu ostati u njihove zemlje, no istodobno moraju postojati regulirani kanali koji će biti otvoreni i kojima ćemo moći dopustiti pristup radnicima. Tada mislim da ćemo moći učinkovite politike provesti koje će štititi dostojanstvo ljudi i pozdravljam prijedlog Europske komisije o paktu o migraciji i azilu jednom paketu zakonodavnih prijedloga koji će predstavljati temelj našeg rada, početni temelj našeg rada, jer na parlamentu i vijeću je da sami vide imaju li snage za formiranje zajedničke politike. Ovaj parlament bit će važan saveznik u pronalaženju rješenja koje se temelji na solidarnosti i odgovornosti Vjerujem da će nacionalni parlamenti odraditi svoj dio posla u skladu sa svojim nadležnostima. Jer to su smjernice našeg rada. Prije svega moramo podijeliti odgovornost, kolektivnu odgovornost koju imamo za prihvaćanje ljudi, za organizaciju postupaka za identifikaciju, za pružanje podrške, analizama i razmatranjima zahtjeva za azilom, pozdravljanja i prihvaćanje izbjeglica i isto tako nastavak rada na vraćanju osoba u njihove zemlje, zemlje porijekla. Važno je razmotriti kako rješiti pitanje izbjeglica diljem Europske unije, kako ih nastaniti ovdje i u trećim zemljama, a za sve to je potreban jedan humanitaran pristup. Nadalje trebamo imati sistem pravila pravila koje će zaštititi ljude na moru bez da one koji živote spašavaju učinimo kriminalcima jer oni to čine u naše ime, u ime naših vrijednosti. Oni provode jednu obvezu koja je ratificirana u našem pomorskom pravu, moralna dužnost a isto tako moramo imati i sistem za policijske i obavještajne službe kako bi se borile protiv kriminalnih organizacija i u partnerskim zemljama i u zemljama tranzita. I četvrto, moramo otvoriti pravne kanale za imigraciju. Kad ljudi dolaze raditi, to se treba temeljiti na potrebama našeg tržišta rada. Sljedeće, no, ništa manje važno, ovo sve, za ovo sve ne možemo djelovati sami, trebamo partnere, trebamo globalne partnere, transparentne partnere podložne demokratskom nadzoru. Kako u Europskoj uniji, tako u zemljama porijekla ili tranzita. Ti partneri trebali bi biti strateški uključeni u rad pojedinih sektora, u razvoj suradnje, trgovine, ulaganja, obrazovanja, transporta, digitalne transformacije, zdravstva. I trebali bi moći pomoći uspostaviti regulirane, kontrolirane kanale za redovitu migraciju ljudi koji žele studirati i raditi. Imamo mnogo veza sa Afrikom, sa strateškim partnerom. Naš odnos s Afrikom je geopolitički izazov s kojim bi se Europska unija trebala pozabaviti jer će u suprotnom drugi to učiniti u naše ime. Poput borbe protiv klimatskih promjena, borbe protiv smrtne kazne, imamo stvaranje sistema poštene trgovine i Europska unija tu može odigrati ulogu svjetskog predvodnika što se tiče politike o migraciji i azilu. to će biti nešto dobro što možemo učiniti, učiniti, a trenutna rasprava i vaše doprinosti bit će odlični u oblikovanju onoga što možemo učiniti kako bismo u budućnosti mogli bolje pružiti pomoć. Zahvalio bih svima. Poslušamo sada predsjednicu komisije Ursula von der Leyen. Izvolite, imate riječ. Dakle, predsjedniče, dragi David, dragi predsjedniče Bundestaga, Wolfgang Schäuble, dakle, skrbila od europskog poduzeća BioNTech. Istodobno, priča osnivača i direktora je dospjela na stranice novina. Ugur Sahin je u Njemačku došao iz Turske sa svojom majkom sa četiri godine. U Kelnu je završio srednju školu i počeo studirati medicinu. on zajedno sa kćeri drugog imigranta iz Turske postavio temelj njemačkog poduzeća koje je u rekordnom roku pronašla cijepivo protiv COVID-19. Kratko nakon obavijesti o cijepivu došlo je do još jedne vijesti, tužne vijesti. Brod sa preko 120 migranata potonuo je uz obalu Libije. Prema izvješćima 74 osobe je poginulo. U drugom incidentu španjolski tragači uspjeli su spasiti 110 izbjeglica na sredu zemlju, no kasnije David sam si spomenuo na njihovom brodu jedna šestomjesečna beba imenom Joseph je preminula. Ova dva primjera pokazuju samo dva aspekta koja moramo imati na umu kada raspravljamo o pitanjima migracije. S jedne strane, ljudi s porijeklom iz drugih zemalja doprinjeće će rastu, inovaciji i socijalnoj dinamici unutar zemalja i o tome prerijetko govorimo. Dok s druge strane, mnogo je previše tužnih priča migranata koji riskiraju svoj život na putu za Europu. I oba ta primjera jasno pokazuju zbog čega je toliko važno za Europsku uniju izgraditi sistem koji će upravljati dugoročno gledano migracijom i koji će u potpunosti biti utemeljen na europskim vrijednostima. To je upravo ono što krajem rujna, zbog čega je krajem rujna komisija osvojila novi pakt o migraciji i azilu. Migracija je složeno pitanje. David spomenuo si pojedine stupove i mnogo je stvarnih briga koja je potrebno ravnotežiti. Moramo razgovarati o ljudima koji traže međunarodnu zaštitu ili bolji život, a koja iskorištavaju bezobzirni krijumčari. Moramo isto tako govoriti o brigama zemalja na vanjskim granicama Europske unije, poput Italije, Grčke i Španjolske. One brinu da, brinu da kapaciteti potrebni za upravljanje migracijom nadilaze njihove kapacitete. Potrebna im je solidarnost drugih. I naravno moramo govoriti i onim državama članicama koje brine da njihovi vlastiti nacionalni sistemi za azil i integraciju neće biti dostatni za nositi se sa velikom količinom migranata. Trenutni sistem više ne funkcionira. Novi pakt o migraciji i azilu nudi nov početak. Prvo pitanje na koje se usredotočujemo je snažan, pošten način upravljanja vanjskim granicama, uključujući i učinkovitije i brže postupke, što mislim da je ključno. Dakle, tu imamo analizu prije ulaska, sistem azila i naravno gdje je to primjenjivo povrate. A uz ove postupke, mnogo brže će se rješavati i mnogo učinkovitije oni jednostavni slučajevi. Istodobno, zajamčit će odgovarajući tretman sviju. Drugi ključni element je poštena raspodjela odgovornosti s jedne strane te solidarnost s druge. Zemlje koje ispunjavaju svoje pravne i moralne dužnosti su one koje su izloženi od drugih one moraju moći se osloniti na Europsku uniju da raspodijeli s njima odgovornost u slučaju potrebe. Svaka država članica bez iznimke mora podržati one države članice koje su pod najvećim pritiskom i moraju se pobrinuti da Europska unija ispuni svoje humanitarne obveze. Novi sistem Temelji se na suradnji i fleksibilnim oblicima podrške što državama članicama pruža izbor oko toga kako žele doprinijeti, no uvijek jamči da će potrebna podrška biti pružena i to osobito u trenucima pritiska na pojedinu državu članicu. Treće, dobro, kvalitetno upravljanje migracijama, Davide kao što si rekao počinje u zemljama iz kojih ljudi dolaze u Europu. Ljudi se ne upuštaju na ovako opasna putovanja laka srca. Radi se o siromaštvu, o nedostatku perspektive koji su najsnažniji pokretači da netko napusti svoju zemlju. Europska unija zbog toga razmatra partnerstva koja će biti na obostranu suradnju i prilagođena pojedinim državama, državama trećim zemljama, što će pomoći riješiti pitanja poput trgovine ljudima i naravno pomoći razviti zakonite kanale, a isto tako uhvatiti se u učinkovitom provedbom sporazuma o ponovnom prihvatu. Unutar paketa također pokušavamo snažiti europski, europski zajednički sustav povrata kako bi pravila za migraciju bila učinkovitija i vjerodostojnija. I za kraj također predlažemo načine da se bolje profitira od zakonite migracije u Europu. Ljudi koji zakonito dolaze u Europu trebaju imati jasno definirana prava i moraju se osjećati dobrodošlima. Moraju dobiti sve prilike da stvare svoj potencijal u našim društvima. I zbog toga će sljedeći tjedan komisija izložiti akcijski plan o integraciji i uključivanju za razdoblje 2021-2027. Kao što znate, naš prijedlog pakta njemu je prethodila intenzivna konzultacija kako sa Europskim parlamentom, tako sa državama članicama. Znate da Ilva Johansen i Margaret Skinner su putovali od jednog do drugog glavnog grada i raspravljali s idejama, s prijedlozima, a u parlamentu je nakon toga također jasno i moram reći da se radi o rješenju za migracije koje u potpunosti zadovoljava sve, da tako nešto jednostavno ne postoji. Moramo se okupiti i raspraviti i pronaći kompromise oko ovog pitanja. Nacionalni parlamenti, Europski parlament, nacionalne vlade. Moramo prepoznati razlike i nadići ih. No, moramo napredovati u našem radu ne smije situacija ostati zaglavljena. Dame i gospodo, 2015. je Wolfgang Schäuble govorio je o europskim društvima koji imaju sastanak s globalizacijom. Te riječi vrijede i danas. Migracija je uvijek bila činjenica u Europi i uvijek će i ostati. Obogaćuje naša društva, u naše zemlje unosi novi talent kada se njome dobro upravlja. No u suprotnom, a to znamo na temelju iskustva, postoji i potencijal da nas razdvoji, raspodijeli. Tako da s obzirom hitnosti lokalne situacije u nekim državama članicama, nema smisla e, boriti se i upuštati se u jučerašnje bitke. Potrebno nam je održivo rješenje, potrebno nam je odmah, dugujemo to migrantima, izbjeglicama i dugujemo to našim građanima. Zahvaljujem mnogo na pažnji i radujem se na dolazećoj raspravi. Hvala ti, draga Ursula. Sada predajem riječ predsjedniku Bundestaga, Bundestaga Wolfgangu Schäubleu. Izvolite, predsjedniče hvala, gospodine predsjedniče Soli, predsjednice von der Leyen, e, poštovani predsjednici, Fre Rodriguez iz Očeš, poštovani kolege iz nacionalnih parlamenta, iz Europskog parlamenta. E, drago mi je što smo se okupili na ovoj međuparlamentarnoj konferenciji za migraciju i azil pa bilo bi mi naravno draže da smo se mogli osobno naći. No, s obzirom na situaciju s pandemijom, to nije moguće. Ali bih se zato zaista htio zahvaliti Europskom parlamentu što nam je omogućena konferencija na daljinu ovako u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Europskom unijom. Kad sam ja u svibnju predložio ovu konferenciju, je to bilo e, u doba korone, usred prvog evropskog lockdowna. Činjenica da su Ursula von der Leyen i Davod Soli svejedno s mjesta pristali na organiziranje ove konferencije pokazuje koliko je važna ova tema zbog e, izazova s pandemijom je ta tema donekle nestala iz središta medijske pozornosti u zadnje vrijeme, no koja međutim nije nimalo izgubila na značaju. Naprotiv, nikada nije bilo toliko ljudi u bijegu, ljudi koji bježe od rata, brutalnih konflikata, terora i gladi ili zbog e, klimatskih promjena. Pandemija dodatno pogoršala situaciju. Želja mnogih ljudi e, da, da se moguće navodno bolji život dodatno povećava migracijski pritisak i taj pritisak jako pogađa Europu i pogađa cijelu Europu. To e, Mm, još nisu svi baš shvatili da ovo pogađa cijelu Europu. I nije uglavnom više prihvatljiv stav gdje se zemlje članice koje imaju europsku vanjsku granicu ostavljaju same s teretom migracije. Koordiniran postupanje što se tiče migracija. Europsko pravo azila s jedinstvenim standardima i provedi postupak razmatranja zahtjeva. To su pitanja koja smo već prije trebali riješiti. I to su pitanja e, koja nas se svi tiču. Jednostavnih rješenja nema, kao što je predsjednica von der Leyen rekla. I nema ni optimalnih rješenja. Moramo jednostavno shvatiti da s obzirom na velike migracijske tokove s kojima smo suočeni, da smo da time stojimo pred dilemama iz kojih nema koja nemaju tako reći moralno čista rješenja. Moramo shvatiti da, da nam nema druge, moramo surađivati sa sumnjivim akterima i režimima u tranzitnim regijama i regijama podrijetla. I moramo preuzeti svoj dio humanitarne odgovornosti, ali istodobno moramo zadržati kontrolu nad situacijom. Dužni smo spašavati ljude koji se nalaze u opasnosti na moru. <laughs> Inače ne bi bili evropljani kad ne bi poštivali tu dužnost. Ne bi više onda mogli govoriti o evropskim vrijednostima. Dužni smo te ljude e, prevesti u evropske luke, ali to također po, pogoduje e, krijumčarima migranata, tim ciničnim krijumčarima. Moramo e, osigurati da se ljudi koji nemaju pravo na azil u Europi vrate natrag. Ako u svoje zemlje podrijetla ili u prihvatilišta E, u zemljama izvan Europske unije. Ali, moram, ali mi moramo također pružati zaštitu i osigurati im e, humane uvjete. Također je važno da se angažiramo za stabilizaciju susjednih regija i e, za stabilnost u zemljama podrijetla. To su složene zadaće s kojima smo suočeni u Europi i e, rješavanje pitanja migracija e, je vrlo veliki izazov e, koji traži sve od nas. Radi se o sigurnosti i stabilnosti naših društava, radi se o subsidijarnosti i radi se također o vjerodostojnosti svih nas kao zajednica vrijednosti. Polazna točka ove konferencije je e, pakt za migraciju Europske komisije. U njemu se ne spominje obvezna preraspodjela izbjeglica. E, tu su mehanizmi koji potiču e, primanjem izbjeglica i također mehanizmi kako bi se pomoglo zemljama s vanjskim granicama. Tekst je tako formuliran na temelju iskustava iz ranijih izbjegličkih kriza. Jer tada nismo uspjeli naći europsko rješenje zato što smo imali obvezne kvote za izbjeglica. Tenzije koje je ovo pitanje izazvalo ne možemo riješiti e, samo pravnim pristupom. Moramo uzeti u obzir specifičnu situaciju u svakoj dotičnoj zemlji članici bez nepopularnih rasprava, bez e, sposobnosti da postignemo kompromise, teških pregovara e, i, i, dugih pregovara, bez svega toga nećemo naći rješenja o ovom pitanju. Ali ako uzmemo u obzir situaciju drugih i, i prihvatimo ju kao legitimnu, iako e, se ne vodimo samo vlastitim interesima, onda možemo riješiti ova pitanja. Pa mi smo naviknuti na, na, na kompromise između različitih stajališta, različitih legitimnih stajališta i zato je parlamenti imaju jako važnu ulogu u ovoj raspravi Moramo napraviti razne procjene na kojima će se temeljiti naša rješenja. Ove procesi moraju biti transparentni, razumljivi. I upravo je zato ova međuparlamentarna konferencija tako važna. Zahvalio bih se svojim kolegama u predsjedništvima prije nas i poslije nas, koji će sad nastaviti ovu raspravu i ovaj postupak zajedno sa predstavnicima komisije, nacionalnim vladama, stručnjacima i organizacijama civilnog društva. I danas nam želim dobru konferenciju i veselim se dobroj e, raspravi i nadam se da ćemo na ovaj način moći pronaći rješenje uskoro o ovog važnog, važnog pitanja. Hvala. Grazie, presidente Schäuble. E adesso... Hvala predsjedniče Šojble, a sada predajem riječ predsjedniku portugalskog parlamenta, predsjedniku Rodriguesu. Izvolite predsjedniče, imate riječ. Hvala predsjedniče sastojali predsjedniče Europskog parlamenta, gospođo predsjednice Europske komisije von der Leyen, predsjedniče Njemačkog bundesada eh, Schäuble, predsjedniče Slovenskog parlamenta, gospodine Roglić, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, dragi kolege parlamentarci. Dopustite mi najprije da pozdravim njemačko predsjedanje i zahvalim na ovoj inicijativi koja ide e, koju su potpisali predsjednici njemačkog, portugalskog i slovenskog parlamenta, dakle slijedi europsku politiku. Imigracija je jedan od ključnih pitanja kojima se bavi Europska unija i po svojoj prirodi to predstavlja horizontalno pitanje jer zahtjeva više struk odgovor s obzirom da je taj pristup i tehnički i politički. Naše vrijednosti upisane su u članku drugom e, dignitet, e, sloboda, demokracija, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava, između ostalog e, prava ljudi, koje su članovi manjina. Dakle, sve to je u povelju temeljni, povelji e, Europske unije. Dakle, to je okosnica unije. Kao što vidimo u dokumentu koji je objavljen u rujnu u komisiji, koji se tiče novog pakta o migracijama, imamo puno posla pred e, sobom za naredne godine, a to se dakle tiče i europskog predsjedanja e, Europskom unijom u prvom semestru polgodištu 2021. Dakle, već stoljećima Portugal je bio zemlja migracije. Imamo otprilike 3 milijuna svojih sugrađana koji žive u inozemstvu, u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Africi i Australiji. Mi smo danas e, i zemlja odredište za brojne migrante koji dolaze s, s raznih e, kontinenata i koji potječu iz različitih kulturnih sredina. Naši napori u smjeru integriranja tih ljudi priznati su međunarodno. Dakle, Portugal je jako aktivno radio u smjeru mobilnosti i tržišta rada kako bi omogućio pristup državljanstvu, eh, ujedinjenja obitelji i borbu protiv diskriminacije. Opća bilanca toga rada nam omogućuje da kažemo da eh, zajednice migranata daju svoj doprinos e, i obogaćuju naše društvo. Gospodo predsjednici, dame i gospodo zastupnici, migracije su planetarni i normalni fenomen i u takvom okviru moramo imati na umu različite interakcije između migranata, tražitelja azila, solidarnost, odgovornost, mobilnost socijalnu koheziju, demografiju, sigurnost, e, unutarnju i vanjsku sigurnost. U takvom pristupu ne možemo zanemariti niti načela humanosti i nepristranosti. Naša je zadaća zajamčiti sigurnost vanjskih zajedničkih granica, no ipak bilo bi krivo zamišljati Europu u tvrdu koja bi bila odsječena od vanjskog svijeta. Trebamo dakle graditi i razvijati bilateralna i multilateralna partnerstva. Primanja dvije godine organizacije njih naroda usvojila je globalni pakt za sigurnu, uređenu i redovitu migraciju. Jasno je da moramo raditi u bliskoj suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije i Europsko, Afričkom unijom. Mi smo u međuovisnom svijetu u razdoblju informacije i povećane mobilnosti. Dakle, ta partnerstva su od ključnog značaja za održivost upravljanja naših migratorskih politika. Moramo izbjeći porediti migrante i tražitelje azila jer su ovi zadnji očajne osobe koji bježe od progona ratova koji su sve izgubili i moramo ih pomoći. To je i moralna i pravna obveza. Dame i gospodo predsjednici, dame i gospodo zastupnici, zastupnice, baviti se pitanjem migracije na održiv način zahtjeva od nas da radimo u smjeru ostvarenja mira i pomognemo svojim susjedima u razvijanju u razvoju. Drugim riječima trebamo raditi na ostvarenju ciljeva razvoja milenija. Dakle, održivost okoliša, iskorenjenje, iskorenjivanje siromaštva i gladi, obrazovanje, rodna jednakost, borba protiv e, e, smrtnosti djece, poboljšanje e, majčinskog zdravlja, borba protiv hivaside, a malarije i drugih bolesti isto tako moramo se postarati da zemlje e, e, koje su u razvoju imaju zajamčen pristup e, za cijepivo od novog koronavirusa. Dakle, suočeni smo društvenim izazovima koji zahtijevaju ambiciozan odgovor europskih institucija, vlada, nacionalnih parlamenta i civilnog društva. Iz tog razloga se danas okupljamo. Mi smo uvjereni da se bavići dugoročnim e, izazovima, da dajemo svoj doprinos e, ka izgradnji nove, bolje Europe i zaštinjenih vrijednosti, te da ćemo na taj način ispuniti svoju ulogu ključnih partnera na međunarodnoj sceni. Hvala najljepša na vašoj pozornosti. Hvala. Hvala prezidente Ferro Rodriguez. Sada dajem riječ e, predsjedniku Nacionalne skupštine Slovenije Igoru Zočiću. Izvolite predsjedniče, imate riječ. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, gospod Sasoli spoštovana eh, predsjednica Europske komisije. Hvala vam, eh, gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice komisije von der Leyen, gospodin Šojble, gospodine Rodriguez, eh, poštovani gosti Ovi migracijski tokovi su složeni fenomeni, s kojima je većina zemalja u svijetu suočena ili su to zemlje podrijetla, zemlje tranzita ili zemlje odredišta. Ljudi bježe od ratova, konflikata, e, prirodnih katastrofa, klimatskih promjena. Zbog svega toga ljudi bježe, e, traže sigurnije zemlje, sigurniju budućnost i zato se upuču kreću prema Uniji. 2015. 2016. se Evropska unija suočila sa valom migracije nezabilježenih razmjera. E, onda 2015. je val migranata <clears throat> zahvatio je i Republiku Sloveniju. Mnogi se sjećaju tih prizora u Sloveniji. E, kako je to bilo u zimi 2015. do, do ožujka 2016. Slovenija ima 2,5 milijuna stanovnika mm, i našli smo se u situaciji gdje smo morali prihvatiti skoro pola milijuna migranata. Slovenija je do tada uglavnom bila e, tranzitna zemlja kroz koju su migranti prolazili. E, radilo se do tada o manjim brojevima migranata E, i zbog toga je ovaj veliki migracijski val predstavlja također e, veliki izazov e, migracijska kriza je, je razotkrila sve nedostatke europskog sustava i pokazala je da dotadašnji sustav više ne funkcionira i da je taj sustav osmišljen za druge okolnosti i zato nam je drago što je u rujnu ove godine komisija iznijela prijedlog e, nove, pravednije europske politike azila koji pruža okvir za upravljanje azilom i migracijom i zadovoljni smo što je ovo ključno pitanje stavljeno tako visoko na dnevni red e, Evropske unije i što će njemačko predsjedništvo zajedno s komisijom i parlamentom što je dalo svoj doprinos tome da se današnja konferencija organizira. Pozdravljamo napore njemačkog predsjedništva da se zemlje članice dogovore do kraja godine i što se tiče granice i što se tiče solidarnosti izazovi povezani s globalnim tokovima migracija nisu nestali zbog e, pandemije bolesti COVID-19. To ih naglašava dodatno i zato moramo djelovati brzo i koordinirano. Cjelovit pristup pitanju migracija novi pakt za migraciju i zil. To je dobra polazna točka za predstojeće pregovore. Želimo osnovati regionalna partnerstva, e, multilateralna partnerstva mm, i također želimo poduzeti mjere protiv e, zločina e, i situaciji djece ne smijemo samo kratkoročno reagirati na nastale situacije, nego moramo imati dugoročnu perspektivu i moramo biti svjesni toga da zemlje u Europskoj uniji imaju različite pristupe što se tiče migracije i da ih u različitim mjerama pogađa taj fenomen i da zato pokušaju pronaći različita rješenja. Slovenija e, leži na šengenskoj granici i zato želimo postupak kojima se pruža zaštita onima kojima ona treba, a s druge strane treba brzo vratiti one koji nemaju pravo na zaštitu. Učinkovitost evropske politike kad se radi o vraćanju ljudi e, to će ovisiti o koordiniranom pristupu svih nas. Zato je važno također da ojačamo suradnju sa zemljama podrijetla. Na pitanje vraćanje nije e, rješenje svega. Također se moramo pozabaviti razlozima zbog kojih ljudi bježe iz svojih zemalja. Europska unija je među najrazvijenijim regijama svijeta. I mi moramo dati svoj doprinos kako e, bi svijet bio pravedniji i potraće još dosta vremena i dok se pronađe rješenje čekaju nas teški, dugi pregovori e, koji će vjerojatno potrat i do slovenskog predsjedanja Europskom unijom do, do početka iduće godine. No, Europska unija je nastala na ruševinama Europe poslije drugog svjetskog rata. I Europska unija će, će pokazati da je dorasla ovom izazovu migracije i Europska unija će izaći jača iz ove situacije nego što je bila. Kao uvijek, vjerujemo da će današnja konferencija na visokoj razini doprinijeti uspostavljanju zajedničkog sustava azila koji će biti pouzdan, e, provediv i pritom nećemo e, izgubiti iz vida temeljna prava ljudi koji nam dolaze jer oni imaju pravo na bolji život. Hvala vam. Hvala predsjedniče Zorčić. Izvolite, gospođo, imate Hvala najljepša, gospodine Sasoli predsjedniče. Želim svima